nikakvog e, scenarija. Mislim da moramo svoju energiju okrenuti pozitivnim pregovorima o trgovinskim aspektima kojim, kojom će se smanjiti sve moguće prepreke e, i nesigurnosti oko granice, a bez da se spominje backstop. To je zapravo odgovor svo ovo vrijeme i to je jedini način da se ponovno krene u pregovore. Il oratore è Brock a sada riječ ima gospodin Brok. Gospodine predsjedniče, predsjednice vijeća, dragi Michel Barnier, kolege i kolegice, u ovoj raspravi postaje jasno da je jedinstvo Europske unije sigurno 27 eh, zemalja su ujedinjene, a Britanija to nije. To je jedini problem. Mi e, ustrajemo u našem jedinstvu i u jedinstvenom tržištu na našim interesima. E, druga točka. Jučer e, smo imali skup suprotnosti imamo hard brexitere, imamo one koji žele ostati. Dakle, ništa nije jasno. Tereza Meje je sada u ovom položaju, ne može uh, predložiti nešto konstruktivno. Mislim, govori sada sa oporbom, to je dvije godine prekasno. Uh, da se iz britanskog parlamenta dođe konstruktivan prijedlog, to je potrebno, a o tome onda prijedlogu možemo razgovarati Korbin je rekao da želi carinsku uniju. On e, se treba pobrinuti da to dobije većinu. Treba naći rješenje i to u britanskom parlamentu. Taj prijedlog mora biti konstruktivan, mi ćemo ga predložiti. Ne možemo više politizirati u e, Britaniji to je omogućilo da međustranačka borba prevlada. E, a sada se moram, moramo mi čekati da se to stavi pod kontrolu. A sada riječ ima gospodin Widenholzer. Dragi kolege, ovo je povijesni trenutak. Povijest uvijek dolazi kao iznenađenje. Kad smo počeli naš mandat 2014. nitko nije ovu raspravu mogu, mogao zamisliti. Čak ni 2016. kad je došlo do e, najave o Brexitu. 900 e, dana e, je trebalo da britanski parlament dođe do smislene odluke. Međutim, sada je rezultat jasan. Budući razvoj se ne može predvidjeti. Samo jedna stvar je sigurna, nemamo više vremena. Još nam ostaje 70 dana, a ova velika e, zemlja spava na rubu ponora. Trebamo ih probuditi. Mogli bismo govoriti o dobrom upravljanju, o odgovornosti, budućnosti e, zemlje Jasno je da britanski konzervativizam je nije uspio. To sada nije čas da inzistiramo na tome tko imamo pravo, e, tko ima pravo, niti da se osvećujemo. Sada trebamo odgovorno postupati u interesu e, svih, a ne manjine e, E, hard Brexit bi bio gubitak za Britance. Mi 27 zemalja članica koje smo ujedinjene u pregovorima e, moramo prekinuti ovu blokadu i dati pragmatične, pragmatična rješenja kako bismo umanjili štetu. Možete računati na socijaliste i demokrate. U proteklih 40 godina Velika Britanija je dala veliki doprinos našem velikom projektu. Nedostajat će nam stručnost naših britanskih kolega, ali život se nastavlja. Moramo ići dalje, trebamo sigurnost, trebamo znati što Ujedinjena kraljevina želi. E, moramo e, e, misliti na narod. Britanski narod mora preuzeti kontrolu nitko nemo, ne može zanijekati da se znalo što će se dogoditi. Ne može se miješati u domaću politiku, ali bila odluka da ostanete bi bila dobrodošla. Imali smo otvoreno pismo britanskom narodu ovog tjedna da pojasnimo da želimo da ostanete i pozdravit ćemo vas otvorenih ruku. Gospodine Weidenholzer, imate plavi karton, želite li ga prihvatiti? Ne. Uvaženi zastupniče e, dobro jutro. E, razumijem vas sve e, u ovom kaosu, ali ne mogu ne primijetiti da Ujedinjena kraljevina nije ujedinjena konzervativna vlada je još manje ujedinjena. To je žalazno. Ja predstavljam Škotsku, naš je stav jasan, mi želimo ostati, uvijek smo željeli ostati. Želimo ostati u ovoj zajednici naroda. Ali vi kolege morate poštovati Ujedinjenu kraljevinu i njezin ustav ja to činim. Sada je jasno, nema dobrog Brexita. To je loša vijest za Škotsku, za Ujedinjenu kraljevinu, za Ujedinjenu Europu, Evropsku uniju. Mi trebamo zaustaviti Brexit imamo mnogo kolega iz Ujedinjene kraljevine koji među, djeluju međustranački i žele zaustaviti taj proces. Trebamo više vremena. Ispričavam se, ali to je stvarnost. Ako želite e, da ostanemo, trebamo vremena. E, referendum bi mogao biti rješenje, ali moramo ga organizirati e, kako bi onda vlada Ujedinjene kraljevine mogla slušati i druge glasove osim svojih, svojeg glasa. E, e, mnogo ljudi u Europi su e, zabrinuti i Britanci koji žive u Europi i obratno. Moramo poštovati odredbe, moramo tim ljudima dati jasnoću kako će se odvijati njihovi životi u budućnosti. E, ovaj dom, e, ovaj parlament ima, e, je obvezan narodu. Trebamo pokušati zajamčiti ta prava. Moramo djelovati i unilateralno garantirati ta prava. Ova dva koraka nas mogu izvesti iz ove blokade, ali izlaz neće, bojim se, doći od Westminstera. Merci. Gospodine Smith, imate plavi karton. E, želite li ga prihvatiti? E, mogu li zapitati od koga je? Neću dati gospodinu Coburnu više kisika nego što zaslužuje. Onorevole Spinelli. E, uvaženi e, kolega Spinelli. Spinelli, prego. Izvolite. E, e, perspektiva ishoda no deal bi oštetila sporazum od velikog petka. A za koje su glasali građani e, Sjeverne Irske. Ali za evropske građane u e, Britaniji i e, Britance u Europi budućnost je mračna. Njihova prava koja su uživali bi prestala. Živjeli bi u nesigurnosti. Teško je vidjeti kako izaći iz ove strašne situacije. Vlada ne zna što čini. Morat ćemo e, se pobrinuti za prava britanskih građana. E, moramo poštivati e, evropske vrijednosti kako bi se moglo zamčiti da se mogu slobodno e, kretati po, Evropski, Evropskoj uniji. Ali više od tri milijuna evropskih građana žive u Britaniji. Za njih je lošije. I, e, oni će postati e, građani trećih zemalja. obećanja Tereze May Eh, se mogu ukinuti jednim eh, glasanjem u parlamentu. Eh, takozvane ono, little fencing desnice moramo dobiti bilateralni sporazum između Unije i e, Ujedinjene kraljevine kako bismo e, ispoštivali prava e, svih građana. Stoga je vrlo važno da sada dademo Ujedinjenoj kraljevini više vremena. Srdačno zahvaljujem glavnom pregovaratelju Mišelu Barnijevu. Zastupnik, zastupnica Atkinson. Karpe e, diem, gospođo me. Gospodin e, Juncker i gospodin Verhofstadt. E, čestitam vam, ustrajte u svom radu. Trebamo podsjetiti u e, Europu e, da mi nismo filijala Europske unije. Imamo premijerku koja želi ostati, e, kabinet želi ostati, Corbyn želi ostati, ali ljudi Britanije, većina je rekla da ne želi ostati u Europskoj uniji mi smo e, članovi Commonwealtha, mi smo prijatelji SAD-a. Mi možemo e, dati e, vjetar u leđa Velikoj Britaniji. Svi oni koji su glasali za Brexit ustreće u toj namjeri, ne trebamo vas i sami ćemo se otputiti u široki svijet. E, sljedeći govornik, dvije minut, gospodin Sean Kelly. E, vrlo je kaotična situacija, svašta je ovdje rečeno. E, Donji dom je donio predvidivu odluku. jedna stvar je jasna E, jedinstvo Europske unije 27 e, zemalja članica je zadivljujuće. Gospodin Barnier je odlično obavio svoj posao. Čestitam mu na tamo. E, Alin Foster je rekla, nema potrebe za sigurnosnim mehanizmom, nikad nismo imali čvrstu granicu. To je važno E, imali smo granicu gdje su, koju su kontrolirali e, britanski vojnici, imali smo žrtve terorističkih akata. E, to ne pomaže i zbog toga, zbog tog nasilja trebamo imati sporazum. Moramo odati poštovanje za zasluge Tereze i Michela Barnija jer e, trebamo imati sporazum koji će osigurati mir u e, Irskoj. E, rekao bih kolegici Anderson da sada nije vrijeme da sazivamo referendum o irskom jedinstvu. Mislimo da bi to još više podijelilo ljude. E, ljudi u Irskoj žele e, e, mnogi ljudi žele da Velika Britanija izađe bez sporazuma. Ali mislim da je važno da Ujedinjena kraljevina donese odluku da, da to nije ono što žele. Dobri ljudi Ujedinjene kraljevine ne žele taj scenarij i e, trebamo im dati mogućnost za to. Moramo pojasniti iz Brisela o čemu se rade. Razumna stvar bi bila da se konzultira one koji su glasali za Brexit i pitati ih je li ovo zaista ono što žele, što, što ste željeli. Mislim da bi zasigurno rekli ne. A sada dajem riječ e, dvije minute gospodin Dans. Hvala. Hvala lijepa gospodin, gospođo potpredsjednice. E, postupak koji nas je doveo a, ovamo. Interesi konzervativaca su nas doveli u ovu situaciju. A mi čvrsto vjerujemo da je ova vlada e, gotova. E, trebamo imati razumnu raspravu u Ujedinjenoj kraljevini E, bilo koja stranka e, koja dođe na vlast e, će biti suočena ili da izađe iz Europske unije, razara radna mjesta, dovede zemlju u kaos ili ostane i u Europskoj. To je uniji, to je jedini izlaz. Nijedan od tih ishoda nije valjan. E, dati ću vam poruku nade. Britanija, zahvaljujući ljudima koji sjede ovdje nasopren, sada imamo u najveći proeuropski pokret na ovom kontinentu. Milijuni i milijuni ljudi e, žele e, zaštititi naše interese, reći zašto smo ponosni na ono što je Evropska unija postigla. Mi ćemo e, se boriti za slobodno kretanje po Europi. Ove fantazije koje su izrazili desničari nemaju potporu da li hoće li doći nova vlada, hoće li biti novi referendum. Bez obzira na to, trebamo reći, trebamo više vremena. Molim vas kolege, nemojte da logistika pobjedi. Trebamo šansu da se izborimo za bolji rezultat. Trebamo u tome vašu pomoć. Hvala lijepa. Gospođa Scott ima riječ. E, ja sam e, gledala povijesno glasanje e, u Donjem domu s kolegama iz Europe koji svi smo bili vrlo zabrinuti. Mnogi od nas želimo ostati. Brexit je e, e, e, neuspjeh vodstva. Tereza May je odgovarala samo na potrebe svoje stranke. Jeremy Corbyn je, nije ispunio svoju ustavnu dužnost da se bori protiv Brexita. Brexit je neuspjeh solidarnosti. Ignoriralo se snove mladih ljude zaboravilo se na one koji žive u izvan e, Ujedinjene kraljevine. Mnoga su srca slomljena u tom procesu. Sada kada vidimo složenost i e, cijenu Brexita, e, moramo znati što želimo za našu zemlju. Ova blokada nam pokazuje da se moramo ponovno obratiti narodu trebamo čuti ponovno njihov glas. E, gospodin Gonzales Pons, kolege i kolegice, nakon ovog glasanja u Westminsteru jasno je e, e, ovi koji su glasali protiv sporazuma ne znaju što žele. Imamo većinu za negativnost, ali e, manjinu za pozitivno rješenje. Vrijeme je da britanski parlament e, usvoji e, istinu. Brexit nije europski problem, već britanski. Nađite rješenje. Svi želimo najbolje moguće odnose sa Britanijom, ali ne pod bilo koju cijenu E, mi ne, ne smijemo e, napustiti naša načela. E, članstvo u Europskoj uniji nije samo ekonomsko rješenje. Mi se zasnivamo na u ugovorima. Tu britanska vlada je stvorila ovaj problem i britanska vlada ga mora riješiti mi smo ovdje spremni da potpišemo sporazum kad nam dođe, ali smo spremni da idemo dalje i bez Ujedinjene kraljevine. Brexit je bio odgovor na nacionalnu britansku krizu, a ne na krizu u Europskoj uniji. Jučer je bilo jasno nema većine e, za e, deal niti većine za no deal. E, najbolja stvar bi bila da ostanemo mirni i idemo dalje. Za nas, za gospodina Faraža, gdje god bio, uz dužno poštovanje. Molim vas, budite oprezni kad koristite riječ rat, jer mi smo imali, zaista smo imali rat Britanci e, su ga dobili. Svi su e, naučili lekciju, ali gospodin faraž je nije naučio izgleda. Gospodine Gonzales Pons, e, gospodin Esterić ima plavi karton za vas. Prihvaćate li ga? Ne. Ne. Ne. ne. Ispričavam se. Resti se. E, gospodin Gonzales Ponce je rekao ne, moram ispitati svoj sluh. E, izlazite iz sale, gospodine Etheridge. Sada dvije minute i riječ ima gospođa Delange. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Moram reći, e, gledajući raspravu u donjem domu e, Ujedinjene kraljevine sa e, domom sa ogromnom povješću, e, vidjeli smo da oni ne znaju što žele, ali stvarno drže velike govore o tome. Sada u ovoj raspravi E, o Brexitu od sata i pol, ali gospodin Farage e, je održao svoj govor i e, otišao. To uvijek čini. Ali moramo odati priznanje gospodinu Faražu. On ne zna što želi, ali žele najtvrđi no deal ishod i onda će on moći razoriti e, e, radna mjesta e, ljudi u Britaniji i stvoriti nekontroliranu poreznu oazu. U ovom Europskom parlamentu ono što čujem od kolega, molim sjedimo za stol, vidimo o čemu se možemo složiti kako bismo dobili većinu i naći rješenje. Gospodin Korbin želi e, carinsku uniju. E, zašto nitko ne uloži amandman koji to kaže pa e, da vidimo kako daleko možemo doći. Carinska unija bi bila najbolje rješenje ako nažalost Britanci odluče stvarno izaći. Moramo naći efikasno rješenje. Mi političari ne smijemo samo održati, održavati govore, već i nalaziti rješenja. Prema tome, e, dajmo se na posao. Hvala lijepa. Kolege, prelazimo na spontano javljanje za riječ. Ako svi poštujemo ograničenje od jedne minute, daću riječ najvećem mogućem broju zastupnika. Gospodin Kertos, izvolite. Hvala. Naši britanski prijatelji su trenutačno u potpunoj političkoj e, zbunjenosti vezano uz Brexit moramo se držati kolektivnog pristupa. Kao prvo, trebamo Britancima dati više vremena da se odluče. Drugo, u slučaju da odluče da su protiv e, strogog Brexita, e, trebamo i prihvatiti ideju sudjelovanja u Carinskoj uniji, čak i u sklopu jedinstvenog tržišta, ako to odluče. Na kraju krajeva već smo počinili grube greške koje su dovelo do toga da britanski građani glasuju za Brexit. Čini mi se da iz dana u dan postaje sve jasnije da i Ujedinjena kraljevina treba Europsku uniju, a ne samo obrnuto. Hvala. Gospodin lobesa izvolite. Gospođo predsjedavajuća, velika većina je odbila sporazum i odvela Veliku Britaniju u dugačak tunel nesigurnosti. Sve ovo vodi u veliku neizvjesnost, a e, nije na Europskom parlamentu da u nedogled raspravlja o tome koji će se članak primjenjivati. E, Velika Britanija mora sama pronaći izlazak iz ovog e, labirinta, dakle rezultati jednog referenduma kojeg će možda će organizirati drugi referendum i tako dalje. E, treba poslušati i volju milijuna Britanaca koji su e, se odupreli nacionalističkoj e, demagogiji. I naravno želim podržati gospodina Marnijera. Neprestano se slali vrlo umirujuće poruke, poruke koje su pružale jamstva, poruke koje su bile razumljive svim građanima koji se najviše boje učinka nesigurnosti na njihove živote. Hvala vam. Gospodin Jurek. Dame i gospodo, kriza europske demokracije nešto je što vidimo i u ovome domu. Govorimo o dijalogu i pluralizmu, a svaki puta kada su kolege željeli postaviti pitanje, dobili su negativan odgovor. Ne, dijaloga neće biti. Europa nas gleda, mi smo mali kolegi i kriza kojoj svjedočimo vidljiva je posvuda. Vidimo je u Njemačkoj. Vidimo da dvije najveće stranke dobivaju povijesto najmanje glasova. U Francuskoj Usprkos predsjedniku kojem se divi cijela Europa, njegova e, popularnost u Francuskoj je vrlo niska i ne divi mu se samo vlastiti narod. Želimo braniti europsku suradnju, ali ako želimo da Europa surađuje, onda je krajnje vrijeme da mijenjamo politiku, jer ta je politika politika koja je prijetila Britancima, imigracija, europska vojska, zajednička valuta. Što prije mijenjamo te stvari, veće su šanse da Europa opstane. Hvala. Gospodin Hadži Đorđiju, minutu. Hvala lijepa. Mislim da ovaj parlament zaista jest postavio pitanje britanskom parlamentu i jest rekao koje je njegovo stajalište. Ovaj rezultat nije samo poraz britanske vlade. to je zaista poraz e, političkih e, elita, poraz konzervativaca. Mislim, međutim, da moramo spomenuti ime zbog kojeg smo danas ovdje, svi u ovoj situaciji u kojoj smo. David Cameron. Zašto ga spominjem? Ne zato da bih se izrugivao, ali u ovom presudnom trenutku mi nismo kockari, ne igramo neke igre. Moramo biti oprezni kad govorimo o alternativnim rješenjima, o referendumu, o odlukama koje će imati učinak na ljude u čitavom nizu godina koje su pred nama. Izvolite. Nepredvidljivost. Vse to škodo Britancev ili cele Evropske zveze strinjam se s kolegom kamalom da britanski državljani niso bili seznanjeni s posledicami izstopa. loše za europsku uniju i za ujedinjenu kraljevinu. slažem se s vama britanske eh, birače eh, njima se lagalo eh, a sada plaćamo porez populizmu. Britanci danas znaju što znači taj sporazum što znači ostati u Europskoj uniji, ali koji izbor imaju scenarij bez sporazuma ili ostanak u Europskoj uniji. E, ljudi trebaju odlučiti. E, mnoga će poduzeća napustiti e, Britaniju. Mnogi će potražiti utočiste u Europskoj uniji. Ja sam za Europsku uniju. Gospodin Tarabela ima riječ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 Želio bih odgovoriti gospodinu Kamalu, ali vidim da je on otišao, dakle vođa britanskih konzervetavaca koji je ovdje u parlamentu. Također sam želio odgovoriti gospodinu Faražu, ali on je isto otišao, očito ih rasprava ne zanima. David Cameron na svojim leđima zaista nosi najveću odgovornost za Brexit. On je taj koji je odlučio dati mogućnost referenduma jer su ga populisti na to navukli. Međutim, želim također čestitati ekipi Michela Barnjea i njemu Zaista su se potrudili dobiti najbolji mogući kompromis. E, sasvim očito problem je u tome, evo parafrazirat ću malo margaretačar, nije mi se to često u životu događalo, ali mislim da alternative nema. Jedina alternativa je zapravo da današnja kaotična situacija bude iskorištena, da se da više vremena. A bom se da je već e, u Velikoj Britaniji situacija takva da će populisti zapravo triumfirati. Svi ostali žele ostati i ako im damo dovoljno vremena da preuzmu e, na kontrolu, e, Brexita neće biti. Hvala. Gospođo predsjednice, znamo da sadašnje rješenje nije uspjelo, odbijeno je. Znamo da e, Brexit bez osiguranja biti će katastrofalno Ostaje nam samo da još jedanput e, dođemo pred narod. Ali kaže se, e, već smo ih pitali, e, to nije demokratski. Ne, demokracija je vladavina naroda. Stoga je najbolje rješenje da se održi još jedan referendum koji će zapitati želimo li suradnju sa Europom, sa Europskim parlamentom. Ne smijemo e, biti, sjediti na visokom konju kad pregovaramo. E, sve do sada je bilo kazniti e, Britaniju. To je krivi stav. Mi trebamo Veliku Britaniju. trebamo je dati vremena. Gospodin Flanagan. Prva stvar koju trebamo reći je da se ja ne slažem često s gospodinom Kellyem, ali mislim da se svakako treba vratiti na ono što je Elin Foster rekla, to da nikada neće biti fizičke granice u Irskoj. Pitam se gdje je Eileen Foster bila kada je fizička granica tamo postojala. E, možda ona nije tamo bila zaustavljena ili je bila previše utjecajna, ali fizička granica je postojala i sasvim je jasno da sada trebamo odgodu aktiviranja članka 50. zato što je definitivno jasno da ova priča ide prema katastrofi, prema sudaru. Pitam se na koji način će ovakva situacija pomoći našoj gospodarstvu u Irskoj, a posebice e, našim poljoprivrednicima. Često smo imali prilike čuti da ove stvari zapravo nisu europski problem. Činjenica jest da ova situacija, to su mnogi rekli, da Europa, odnosno Europska unija nije kriva za ovaj problem. Možda, ali danas je u toj priči i također u njemu sudjeluje. Ovo uzrokuje ogromne probleme za nas, dakle reći da ovo nije europski problem jest pogrešno. Taj stav treba mijenjati. A što se tiče gospodina Barnjeja, moram priznati da me malo zabrinjavala činjenica što će on voditi ovim procesom na samome početku, ali čestitam vam, odlično ste odradili posao od početka do samoga kraja. Hvala vam lijepa gospodine Flanagan, e, minuta po svakome, sada dajem riječ gospodinu Hokmarku. Gospođo predsjedateljice, kao prvo, vezano uz naših kolege iz Ukipa, koliko sam shvatio, oni nemaju u Westminsteru niti jedno zastupničko mjesto. Niti jedno jedino. Britanski narod nije izabrao niti jednog jedinog zastupnika koji bi im omogućio da sudjeluju, definiraju budućnosti Velike Britanije. A mislim da u tome postoji poanta. Ali isto tako, gospodine Farage i vi svi ostali, trebali biste biti zahvalni Europskoj uniji, jer bez Europske unije ne biste imali nikakvog e, zastupništva u parlamentu nigdje. Što se tiče naših britanskih prijatelja i onih koji se bave ovim pitanjima u Westminsteru, ako žele odgodu, ako žele vrijeme za razmišljanje, ako se žele vratiti u Europsku uniju, recimo im vrlo ste dobrodošli. Hvala i gospođa Grapini na kraju, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Gospodine povjereniče, dragi kolege, mnogo je toga danas rečeno e, o ovoj vrlo važnoj temi o kojoj raspravljamo. Ovdje u Europskom parlamentu postoji zaista većina koja želi da Ujedinjena kraljevina ostane s nama. Čestitam pregovarača, učinio je sve što je mogao. Međutim, činjenica jest da problem nije u nama, nego je u Velikoj Britaniji. Moram priznati da sam zabrinuta zbog budućnosti britanskih građana, svojih sugrađana također koji žive u Britaniji, a isto tako i britanskih građana u Europskoj uniji. Također brine me budućnost naših trgovinskih veza. Velika Britanija je u totalnoj konfuziji. Bila sam u Londonu, razgovarala sam s građanima, razgovarala sam s predstavnicima građana. Oni žele ostati Europskoj uniji, ali političari im daju pogrešne informacije. Ja se nadam da će Europski parlament poslati poruku koja je točna. Primjerice šire se različite razne informacije vezano prvenstveno uz isplatu mirovine ako Ujedinjena kraljevina izađe iz Europske unije. Hvala. Gospodine Timmermans, dajem vam riječ. Bez otpornosti britanskog naroda u ovom najmračnijem trenutku vjerojatno ne bismo bili ovdje. Moja zemlja zahvalna je na slobodi koju su britanski vojnici donijeli na naše obale, postoji neraskidiva veza između Ujedinjene kraljevine i Europe. Je li ili nije Ujedinjena kraljevina u Europskoj uniji, nije važno, ona će biti dijelom Europe na način koji će definirati našu zajedničku budućnost. Boli me što vidim da je Ujedinjena kraljevina ovako podijeljena. Brexit je paralizirao britansko društvo ja ću ostati vječno zahvalan ne samo na našoj slobodi, već i britanskim profesorima koje sam imao kao mladić, koji su me naučili e, voljeti britansku literaturu, umjetnost, koji su me naučili engleski. I to se neće promijeniti, neovisno o tome što se dogodilo. No želim da jedna stvar bude apsolutno jasna i to je reakcija na ono što je rekao gospodin Kamal i što je rekao gospodin Faraž. Nisam u komisiji sa gospodinom Barnjeom, niti u bilo kojem od 27 glavnih gradova e, država članica Europske unije naišao ni na koga tko želi kažnjavati Ujedinjenu kraljevinu za izlazak iz Europske unije. Takav stav ne postoji. Tijekom pregovora imali smo prilike vidjeti u svim državama članicama Europske unije kao i u Europskoj komisiji stav kojim se želi najmanje moguće naštetiti bilo kome u ovom procesu. No nemojmo stvarati iluziju da ovo može biti proces koji neće nikome nanijeti štetu. Brexit će nanijeti štetu Ujedinjenoj kraljevini, Europskoj uniji. Naša je zajednička odgovornost da ograničimo to nanošenje štete na najmanju moguću mjeru. Što će se dogoditi u sljedećih nekoliko tjedana, mjeseci, možda i godina? Na britanskim građanima je da odluče o tome. Rasprava će se održati u Domu zastupnika u Britanskom parlamentu. Mi ćemo morati odigrati karte koje će nam e, iz špila podijeliti Ujedinjena kraljevina. Ja nikada nisam tajio da bi naravno meni bilo mnogo draže da Ujedinjena kraljevina ostane u Europskoj uniji, ali nije to na nama, na europskom narodu i, e, odnosno na britanskom narodu, na britanskim političarima je da donesu tu odluku. No, dozvolite da kažem jednu stvar vrlo jasno. Gospodin Kamal je govorio o jedinstvenom tržištu i ostalim elementima koji čine Europsku uniju. Zaista ne možete reći um, otići ću iz Europske unije, ali ću sa sobom sve što mi se sviđa, neovisno o tome što to učinilo Europskoj uniji. Ja mislim da smo mi kao europski političari, kao države članice, kao europske institucije u poziciji gdje imamo obvezu da očuvamo glavne elemente um, Europske unije, a to je integritet četiri slobode, integritet jedinstvenog tržišta. I to nije nešto o čemu se može pregovarati. Ono što me također začuđuje jest da san gospodina Faraža o neovisnosti ga navodi na to da u potpunosti zanemaruje povijesnu važnost mirovnog sporazuma od Velikog petka. Apsolutno je jasno svima u Europskoj komisiji da imamo zajedničku odgovornost kao europljani da se pobrinemo da na otoku Irskoj ostane mir koji je tamo zavladao a prema našoj analizi za održavanje tog mira od ključne važnosti da nema fizičke granice u Irskoj. I stoga nam treba sigurnosni mehanizam koji je također nešto što ne može biti predmetom pregovora i zapravo je u potpunosti neshvatljivo da se misli suprotno zapravo e, je sjajno vidjeti da s jedne strane imamo tu visoku razinu solidarnosti da nitko u Europskoj uniji, nitko 27 država članica nije spreman žrtvovati Irsku za tako nešto, ali je u potpunosti zapanjujuće da ljudi u Westminsteru ne vide povijesnu važnost mirovnog sporazuma od Velikog petka i zbog svojih iluzija spremni su žrtvovati Irsku i taj sporazum. Ne govorim e, uopće o gubitku za gospodarstvo, za rast, za radna mjesta i tako dalje. Dovoljno je promotriti samo ovo. U kampanji e, koja je dovela do glasovanja e, za Brexit, da su ljudi rekli želimo to toliko da nas baš briga hoćemo li izgubiti investicije, hoćete li izgubiti radna mjesta, baš nas briga hoćemo li imati dodatni novac za zdravstvo, baš nas briga hoćemo li imati rupe na cestama. Želimo to neovisno posljedicama. To je nešto što bi bilo zaista iskrena predizborna kampanja za Brexit. Ali tome nije bilo tako. U svakom slučaju čekat ćemo odluke iz Westminstera, nastavit ćemo i dalje postupati iskreno, i nastavit ćemo provoditi naš projekt da učinimo najmanju moguću štetu neovisno o tome s kakvim kartama ćemo na kraju igrati. Gospodin Kamal je citirao Eaglesa, ja ću citirati Rolling Stonese. Ne možeš uvijek dobiti što želiš, ali ako pokušaš ponekad ćeš dobiti ono što trebaš. Um, Hvala možda bismo mogli čuti pjesmu u domu, to bi svakako popravilo raspoloženje. A sada dajem riječ gospođi Čiot u ime vijeća. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Naravno, moramo se nadati da će parlamentarni proces u Ujedinjenoj kraljevini dovesti do ishoda koji će rezultirati urednim povlačenjem i moramo što je više moguće dati e, potporu tom procesu. Međutim, ako do toga ne dođe, moramo shvatiti da je sporazum koji je postignut 11. prošle godine samo prvi korak u tom procesu. Moramo pratiti daljnji razvoj situacije i pobrinuti se da sporazum o povlačenju i svaki sljedeći sporazum poluči rezultate, očekivane rezultate za građane s obje strane. E, budući proces neće biti lak, stoga računamo na vašu suradnju u svim fazama ovog procesa u godinama koje su pred nama. Hvala vam još jednom na pozornosti. Thank Dame i gospodo, ovim zaključujem raspravu. Hvala. Dobar dan. Dobar dan gospodine premijeru. Hvala vam što ste prihvatili poziv Europskog parlamenta. Što ste pristali doći razgovarati sa nama zastupnicima. Stav Španjolske o Europi je važan, a danas je i politički važan dan zato što evo suočavamo se s problemom Brexita ali za nas je važno razgovarati i o najvažnijim e, dosjejima Europske unije, a to su imigracija. Europski parlament je glasao za reformu Dublinskog sustava. Tražili smo od vijeća i zemalja članica da podrže naš prijedlog kako bismo napokon završili jednu vrlo dugotrajnu raspravu o izbjeglicama i e, njihovom premještaju. Zatim raspravljamo i o proračunu. Parlament traži više ulaganja sa 1,1 na 1,3. Tražimo više novca, da se može novac uplaćivati bez odobrenja zemalja članica, već kroz sustav vlastitih e, sredstava. To je za sada otvorena rasprava. E, zatim imamo i prijedlog za reformu e, samog parlamenta i njegova funkcioniranja. Nama je jako važno svim srcem braniti stav parlamenta, braniti europsku demokraciju. Evo, obilježavamo i 40. obljetnicu španjolskog ustava, ali i prvih izbora. Htio bih zahvaliti i pozdraviti ministra vanjskih poslova e, Španjolske koji je, gospodina Morela koji je bio i predsjednik ovog parlamenta. Hvala vam što ste došli. Signor gospodine premijeru, predsjedniče španjolske vlade. Hvala vam što ste danas ovdje i izvolite, imate riječ. Señor presidente del Parlamento gospodine predsjedniče Europskog parlamenta, gospodine potpredsjedniče Europske e, komisije, povjereniče, dame i gospodo zastupnici. Golema je čast obratiti vam se. Želim vam iznijeti viziju Španjolske u ovoj strastvenoj raspravi o Španjolskoj, e, o budućnosti Europske unije. E, i kažem strastveno je zbog toga što to stvarno smatram i iz vlastitog iskustva. 1986. kad je potpisano pristupanje Španjolske Europskoj uniji, ja sam imao 13 godina i unatoč e, tome što je prošlo jako puno vremena, jasno se sjećam toga dana. Sjećam se emocija onih koji su desetljećima trpjeli zbog nedostatka slobode i demokracije u mojoj zemlji. Sjećam se emocije cijelog jednog naraštaja Španjolaca, mojih roditelja, muškaraca i žena što je Europa značila nakon jako puno godina diktature. Značila je slobodu, demokraciju, vladavinu pravu i koheziju. Taj je trenutak bio jako važan za Španjolsku. Kao prvo, jamstvo da se više nikada nećemo vratiti natrag, da smo napokon na miru sa našom povijesti, te da na kraju nikada nam više nitko neće oduzeti demokraciju. Desde entonces, generaciones... Od tada, kasniji naraštaj Španjolaca i moj, su vidjeli kako su se unutarnje granice pretvorile u povijesne relikvije. Gradili su solidarnosti i ljubav sa nekad dalekim i nepoznatim narodima. I sve to uz poštovanje e, vrijednosti koje danas identificiramo kao europske. Pravna sigurnost, vladavina prava, poštivanje, dijalog, tolerancija, feminizam, jednakost mogućnosti, bratstvo i e, suživot, zaštita okoliša te međugeneracijska solidarnost. Tako da, da, stvarno me možete smatrati jednim strastvenim europejcom. Ponosan sam e, što to znači i to pogotovo sada, u ovom trenutku, kada mnogi koriste protivljenje Europske unije e, za nadolazeće izbore. Hvala vam, predsjedniče Tajani, što ste mi dali priliku da se obratim ovom parlamentu. E, mislim da je jako važno da se ova rasprava vodi e, u ovom trenutku i to posebice sada kada ćemo obilježiti 40. obljetnicu prvih europskih izbora. Europska unija je sinonim za demokratske vrijednosti Dame i gospodo zastupnici, prije svega želim spomenuti glasanje u britanskom parlamentu poštujem, a ne mogu drugačije, budući da sam predsjednik vlade jedne zemlje članice, dakle poštujem tu odluku, no ne mogu e, reći da ne žalim što su zastupnici odbili e, dogovoreni sporazum o povlačenju iz Europske unije. O tom se sporazumu pregovaralo više od godinu i pol i htio bih e, zahvaliti našem glavnom pregovoraču, gospodinu Barnieru. Odradio doista odličan posao i uspio zadržati jedinstvo 27 zemalja članica. Dakle, riječ je o sporazumu o kojem se pregovaralo godinu i pol i ja smatram da je to stvarno najbolji mogući sporazum. To je opcija koja na najbolji mogući način e, štiti interese i Ujedinjene kraljevine i svih zemalja članica Europske unije i europskih građana. To je opcija koja najbolje štiti ne samo prava građana, već i ne samo da, ne samo građana, već i ekonomskih subjekata. Dakle, ostvaren je stvarno e, jedan, jedna delikatna ravnoteža koju je teško e, postići i koja vodi prema uređenom izlasku Ujedinjene kraljevine. A sada britanska vlada mora prilagoditi e, odluke i izvijestiti nas o tome što dalje. Mi kao zemlje članice i europske institucije radimo svoj posao, prilagođavamo zemlje članice i Europsku komisiju i sve mjere koje su potrebne kako bi se e, umanjile, umanjio učinak tog izlaska. Uvažene zastupnici, i u e, španjolskom parlamentu i u brojnim drugim intervjuima sam uvijek govorio da je Brexit zapravo jedna tragedija. I za Britance, ali i za cijelu Europsku uniju. Nitko neće tu dobiti, svi gubimo, a posebice Britanci. I to poseb, a najviše oni koji najviše e, trebaju zaštitu svoje vlade, a to su oni najranjiviji. No to je suverena odluka koju moramo poštivati. I zbog toga želim da Velika Britanija ostane e, zapravo što tješnje surađuje s Europskom unijom. E, naše su, naša su načela jasna. Integritet jedinstvenog tržišta, nedjeljivost četiriju sloboda, te sloboda donošenja odluka unutar Europske unije. U okviru tih triju točaka uvijek ćemo moći surađivati. Dame i gospodo zastupnici, Želio sam vam govoriti o potrebi da se mobilizira Europa. Htio sam vam govoriti o tome kako Europu pripremiti za nove izazove, ali i za one koji žele uništiti Europu. Unutar i izvan Europe postoje važni akteri koji rade na uništavanju Unije. Kao lider socijaldemokratske e, obitelji znam da očekujete od mene da govorimo o socijalnoj Europi, o Europi koja štiti i to ću učiniti. To je naša Europa, Europa naših uvjerenja i upravo zbog takvih stajališta i zbog toga što moramo mm, e, približiti Europu onome što građani od nje očekuju, e, želim vas pozvati na još nešto šire. I to se sve može sažiti u jednu rečenicu. Ako želimo da Europa nekoga štiti, sada, u ovom povijesnom trenutku, mi moramo zaštititi Europu. To znači da moramo graditi Europu prava koja će štititi najranjivije una Europa de... To znači potaknuti stvaranje Europe mogućnosti za naše mlade i za naše dugotrajne nezaposlene u kojima ljudi nemaju 60 godina, već ljudi imaju 45 godina i već su dugotrajno nezaposleni. Dakle, moramo raditi na izgradnje socijalne Europe koja će osnaživati naše poduzetničko industrijsko tkivo, ali koja će istovremeno zaštititi radnička prava e, pred ovom golemom nesigurnošću koja, e, koja se pojavljuje na tržištima rada moramo e, zaštititi naše sugrađane i Unija mora postati globalni akter koji će biti u stanju braniti svoje e, ideale i svoja načela. Zaštititi Europu znači ponoviti naše ponoviti našu podršku sporazumima sklopljenima u Parizu vezanim uz klimatske promjene. Dakle, samo Europa koja će biti bliža građanima, koja će moći braniti socijalnu državu, koja će dovršiti stvaranje ekonomske monetarne unije. Dakle, samo ćemo na taj način uspjeti suočiti se sa izazovima koji su pred nama u narednim desetljećima. Neprijateljima Europe želim poručiti sljedeće. Uvjereni smo i odlučni i zbog toga ćemo pobijediti autoritarizam. Koliko god je, koliko god je oštra retorika nekih, koliko god se neke metode dovode pod upitnik i koliko god da su laži. Sve to ćemo mi e, suočiti s našim uvjerenjem i odlučnošću. Danas se vodi prava pravcata bitka na terenu ideja i to je scenarij kojeg vidimo u svim nacionalnim parlamentima. Dakle, vraćanje unatrag umjesto da se ide naprijed. A svi znamo da se budućnost ne osvaja koracima unatrag. I zbog toga ne moramo, ne smijemo niti milimetar odustati od branjenja ovog socijalnog modela. Europa će nas štititi samo ako svi mi, dakle zemlje članice, Europski parlament, nacionalni parlamenti, civilno društvo, svi građani moraju zajedno štititi Europu. Oni koji šire e, negativne poruke, između ostalog i iz ove vječnice, moram vam reći, Europa nikada neće biti prijetnja raznolikosti naših zemalja, naših kultura i naših jezika. Europa je upravo suprotno. Europa je su više struka e, identiteti, a ne samo jedan identitet. Europska unija nije nikada bio samo zemljopisni pojam. Uvijek je bila i uvijek će biti zajednica vrijednosti vrijednosti francuske revolucije, bratstva i jedinstva, bratstva pogotovo, koje je toliko važno danas. To su e, vrijednosti otvorenih i optimističnih društva koje su otvorene inovaciji zato što budućnost vide kao mogućnost, a ne kao prijetnju. To su društva koja vežu potrebnu konkurentnost sa gospodarskim razvojem, ali i sa socijalnom kohezijom i našim modelom socijalne države. To je ono što definira Europu. To je ono što nas ujedinje, ujedinjuje u agendi 2030 i vodi prema ostvarivanju održivih ciljeva razvoja. I e, Europa je zapravo glavni aktivist i ambasador takve politike. Znam da u kontekstu globalizacije da su mnogi bili razočarani na mnogim trgovima i ulicama u našim gradovima smo vidjeli brojne prosjede. E, sve se češće čuju i e, retorike sa ekstremne desnice ili ljevice. Ali vjerujte, do sada smo stvarno e, smanjili nejednakosti, ali smo s druge strane istina je povećali nejednakosti unutar naših država. Sve više antieuropskih e, poruka dolazi upravo iz toga. A to nije prirodna katastrofa pred kojom ne možemo učiniti ništa. Gete je govorio da roditelji moraju svojoj djeci dati korijene i krila. Korijene i krila. I upravo to mora učiniti i Europska unija. Svojim građanima dati korijene, dakle zaštitu, temelje, ali i krila koja će ih osnažiti kako bi mogli napredovati i iskoristiti e, mogućnosti koje nudi globalni, globalizirani svijet. Nalazimo se u, na velikoj prekretnici. 26. svibnja kreće novi ciklus u Europi i prioritete se moraju usredotočiti e, na pružanje jamstva oko europskog socijalnog modela. Moramo učvrstiti ekonomske monetarne temelje te nadopuniti ih političkom, socijalnom unijom i unijom